dziękuję. Hvala vam lijepo na vašem uvodu. Dakle, odmah prelazimo na prvi krug pitanja. Otvaramo dakle raspravu uz sudjelovanje zastupnika našeg odbora. Prva je zastupnica Meginis. Izvolite, imate riječ, molim vas da se držite vremenskog ograničenja. Zahvaljujem, zahvaljujem kandidatu. E, dobar dio svog uvoda posvetili ste zadnjičkoj poljoprivrednoj politici i proizvodnji i tržištima, no ja bih željela prebatiti se na kraj prehrambenog lanca, to je malo prodajni sektor i nepoštene komercijalne prakse koje se s kojima se suočavaju proizvođači. Dakle, citirat ću iz novina predsjednik odbora za povrće FAVO je rekao da natječajni proces oštećuje ovaj sektor, i to nije samo irsko pitanje, već pitanje cijele Europske unije, proizvođači strahuju od supermarketa s kojima posluju, boje se prigovaraju i potrebna nam je reakcija na to. E, komisija na odlasku je djelovala, da li smatrate da je ovaj dobrovoljni kodeks dostatan i što ćete vi učiniti kao povjerenik da se ovime pozabavite, dakle održivosti prehrambenog lanca i smanjenja straha proizvođača koji stavlja proizvod na tržište. To je ključno jer prihodi poljoprivrednika o tome ovise, a ključno je u, u sektoru govedarstva. Dakle, navodna koncentracija maloprodajne prerađivačke industrije u prošlom desetljeću e, dovela je do nejednakosti u pregovaranju što se tiče velikog broja poljoprivrednika. Ja pozdravljam napredak koji je nedavno stvaran kako bi se bolje pozabavilo nepoštenim poslovnim praksama u ugovornim obvezama u poslovnoj zajednici. E, to naravno se temeljilo na radu unutar foruma za upravljanja prehrambenim lancom, no e, dobrovoljni pristup e, je nešto za što nedostaje učinkovit sustav provedbe. Tu nije, nije uključena mogućnost za e, povjerljivu mogućnost ulaganja pritužbi i zbog toga možda i neki nisu pristupili ovoj dobrovoljnoj schemi. Dakle, pozdravljam priopćenje komisije nedavno koje e, naglašava neka moguća rješenja bolje provedbe u državama članicama, ali vidim da sve više i više država članica, a Irska je najsvježiji primjer, da pravne sustave organiziraju kako bi se ovim nepoštenim praksama pozabavili. Dakle, komisija bi trebala biti spremna predložiti pravne instrumente ukoliko dobrovoljni pristup u potpunosti e, ne riješi probleme, a čini se da je trenutno tako i ja sam spreman e, razmotriti pravne instrumente zajednički sa vašim odborom da vidimo što bismo mogli učiniti za pomoći ljudima i da bismo mogli dobiti poštenu dobru cijenu za proizvođače, a ne sve manju, nižu i nižu cijenu što je trenutno slučaj. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik De Castro. Gospodine, kada je nam nama bila predložena reforma ZPP-a, neki članovi ovog odbora opisali su je kao noćnu moru za poljoprivrednike. E, moguće je promijeniti nešto i smanjiti učinke toga, no mislim da, iako je to učinjeno, još nije dovoljno dobro. Potrebna nam je inovacija, stvaranje radnih mjesta, osnaživanje malih gospodarstava, unutarnjeg i vanjskih tržišta i što vi mislite o svim tim prioritetima. Hoćete li upotrijebiti srednjoročnu reviziju kako biste u određenoj mjeri preorijentirali ZPP? I također vjerujem da je često slučaj da ljudi pribjegavaju pravnim rješenjima i nadam se da ćete vi imati iskreno otvoren odnos sa našim odborom i Europskim parlamentom u nadolazećim godinama. Prije svega da, naravno da ću u potpunosti surađivati s vašim odborom i Europskim parlamentom u obavljanju svojih dužnosti kao povjerenik. Jasno vam je da možda će postojati neke iznimne situacije, no to će biti doista vrlo iznimni slučajevi, no danas vam se mogu posvetiti i već jesam da ću blisko surađivati s ovim odborom, da ću biti odgovoran, transparentan, e, politički i na sve druge načine e, u svojem obnašanju dužnosti, radim sastancima formalnim, neformalnim s ovim odborom, kako bismo se kako bismo raspravili e, time e, što učiniti dalje. Dakle, tu neću biti manjkav. Što se tiče reforme ZPP-a, uvjeren sam da će nova zajednička poljoprivredna politika biti mnogo zelenija nego prethodna. Po prvi puta 30% izravnih plaćanja bit će ovisne o e, zaštiti okoliša od strane poljoprivrednika. E, čuo sam kritike o tome kao što ste spomenuli, dakle da velika većina poljoprivrednika će biti izuzeta od tog ozelenjivanja. E, dakle, velik broj poljoprivrednika, e, kao što znate, oni manji od 15 hektara, će biti izuzeti, ali preko 80% ukupnog obradivog područja će biti uključeno. Dakle, prema deklaraciji Posvetili smo se o zelenjivanju, komisija parlament to razmatraju i radit ću sa državama članicama i već smo postavili jedan odjel u komisiji koji će upravo pratiti provedbu toga, tako da ćemo nakon godinu dana e, razmotriti srednjoročno ZPP, pitanje ekološki značajnih područja, dakle kada ćemo imati dovoljno podataka. I obvezujem se usko surađivati sa vama na ovim pitanjima koje brinu i vas i države članice. Dugo je trebalo da se sastavi ova politika i znam da je parlament uvelike bio uključen u tom procesu sa cijelim nizom amandmana na izvorni predlog, ali isto tako ne bismo trebali prebrzo e, donositi presude. Trebamo vidjeti kroz godinu dana kako će sve funkcionirati u praksi. Zahvaljujem. Gospodin Nikolson ima riječ. Kada sam ja postao zastupnik ovog odbora 89. zajednička poljoprivredna politika je iznosila oko 55% proračuna, a danas je ispod 40%. E, dakle, tada smo imali takozvane planine jezera, planine maslaca i jezera, mlijeka, e, no danas smo sve više uvoznici. Svi govore o sigurnosti opskrbe hranom, uključujući komisiju i tijekom reforme ZPP-a nikad ništa nije učinjeno da se pobrinemo o tome. Danas imamo previše birokracije, a ništa pojednostavljivanja. hoćete li se vi pobrinuti da će poljoprivreda ponovno postati prvi prioritet kolegiju i da ćete braniti proračun daljnjih rezova, te se pobrinuti da će se odražavati stvarnost e, na terenu poljoprivredi. Također sljedeći ožak, hoćete li se pobrinuti da će komisija moći reagirati na bilo kakve situacije e, gdje će biti potrebno surađivati sa mljekarima kako bi se mogla, mogla kontrolirati e, volatilnost cijena i situacija na njihovom tržištu? E, da, ja ću braniti proračun koliko god mogu, no očita uloga vijeća i Europskog parlamenta je velika ovdje vi dajete svoje prijedloge, ali e, siguran sam da ćete e, biti vrlo glasni u tome, e, dakle što se tiče mogućih promjena u proračunu ZPP-a, no jasno mi je što govorite u smislu smanjenja proračuna i zbog toga vjerujem da je važno biti oprezan i blisko ću surađivati sa povjerenikom zaduženim za proračun kako bismo dobili pošten proračun za poljoprivredu. Slažem se da postoji briga o birokratskoj naravi nekih reformi koje smo proveli, ja sam se obvezao da ćemo smanjenje administracije i pojednostavljenje učiniti prioritetom u narednih pet godina i već ću pokrenuti proces analize cijelog niza mjera u poljoprivredi kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i surađivat ću sa kandidatom za potpredsjednika Timmermansom kako bi se pobrinuli da se to odradi. Tijekom krize ruske, ukrajinske vidjeli smo da postoji jedna potreba za sigurnosti u našem tržištu, spomenuli ste mlječne proizvode i neke druge, i ta briga je s razlogom. No, mnogo smo napredovali od 92. Mekčerijevih reformi kako bismo imali politiku orijentiranu na tržište, to je funkcioniralo do sada, e, cijene na tržištu su u boljem stanju, no uklanjanje ograničenja za proizvodnju u proizvodnji mlijeka i šećera ja bih shvatio kao priliku za veće tržišne prilike, za nova radna mjesta i e, ono na čemu ću raditi na dolazećim godinama će pokazati da se moramo odmaknuti od geopolitičkih regija gdje postoje problemi i da imamo veće trgovinske i tržišne prilike na drugim tržištima e, i na tome ću i dalje raditi. Gospodin Roda ima riječ. Dobro jutro, drago mi je što vas opet vidim i moram reći da mi se e, svidjelo što sam čuo u vašoj uvodnoj izjavi. No kao što ste spomenuli, sve nije toliko jednostavno. Jedan od najvećih izazova s kojim se suočavaju naši poljoprivrednici svaki dan je nejednaka provedba E, cijelog niza uredbi, direktiva u različitim državama članicama. To stvara e, nejednaku, nepoštenu konkurenciju u poljoprivrednom sektoru Europe. I trebalo bi naglasiti da ukoliko nemamo snažnu konkurenciju na poštenu situaciju unutar Europe, e, suočit ćemo se sa poteškoćama kada započnemo otvarati trgovinske sporazume s drugim zemljama. Dakle, moje pitanje, kako ćete vi kao povjerenik pobrinuti se da konkurencija bude jednaka, poštena u poljoprivrednom sektoru Europe, budući da svi znamo da vremenske, vremenske ograničenja i analize same po sebi neće riješiti stvar. Hvala vam. 2006. Europska unija po prvi puta je postala neto izvoznik prehrambenih proizvoda i u nekoliko godina e, uvoz izvoz išao gore i dolje, no 2013. smo ponovno postali neto izvoznici. Dakle, konkurentni smo, sve više konkurentni sa promjenama na tržištu i pristup koji se temelji na tržištu je nešto za što se ja zalažem i kao što sam malo čas rekao, moja namjera je da predvodim primjerom u trgovinskim pregovorima i u iskorištavanju trgovinskih mogućnosti u drugim zemljama, no pretpostavljam da je e, uspješnost naše konkurencije ovisila o tome da su proizvođači mogli to postići temeljeno na ZPP-u koji je reformiran sa naglaskom na tržište uloga proizvođača u stvaranju veće učinkovitosti je nešto što će osnažiti mogućnost konkurencije, snaženje proizvođačkih organizacija i e, je jedan cilj mnogih naših politika koji sve više urodi plodom, a u mljekarskom i sektoru sektoru voća i povrća se pokazuju dobri rezultati. Dakle, smanjenje birokracije, administracije i politika usmjerena ka tržištu je na čelu moje politike u nadolazećih pet godina. Hvala vam lijepo, zastupnica Senra. Zahvaljujem predsjedatelju, ja ću govoriti na portugalskom. Europska poljoprivredna politika uništava tisuće imanja svaki dan. Razmatrate li nove mjere kako bismo se pobrinuli da poljoprivrednici i imanja uspiju preživjeti u Europi? Razmatrate li novi ZPP koji će osigurati prihode tim imanjima i osigurati zaštitu naše zemlje i zaštitu naših prihoda? Razmišljate li također o bilo kakvim mjerama koje bi mogle olakšati učinak kvota? Također razmatrate li državne ili tržišne mjere koje bi mogle pomoći u olakšavanju financijskih situacija u kojima se poljoprivrednici nalaze. Spomenula bih sporazum SETA između Europske unije i Kanade koji će tu biti uključeni poljoprivredni sektori, što ćemo učiniti kako bismo podržali naše poljoprivrednike u tom kontekstu. E, reforme koje su stupile na snagu rade upravo suprotno od onoga o čemu ste vi govorili. Dakle, mi imamo e, temeljnu razinu prihoda za sve poljoprivrednike, uz to imamo mjere ozelenjivanja koje stvaraju dodatni prihod, E, prema programima ruralnog razvoja, dakle dobijamo dodatni, dodatnu mogućnost prihoda, ja znam dobro, preko 5000 eura za male poljoprivrednike na raspolaganju dodatnim mjerama, a udio malih poljoprivrednika je dosta velik, dakle 69% su poljoprivrednici s manjima manjim od 5 hektara. E, no, istovremeno treba nam održiv poljoprivredni sektor kako bismo bili sigurni da se može uzgojiti hrana koju trebamo zbog toga što imamo mogućnosti za to. Administrativno opterećenje za male poljoprivrednike time se moramo pozabaviti i pozabavili smo se dosadašnjim reformama jer svi poljoprivrednici u značajnim, ekološki značajnim područjima e, svi ispod 50 hektara bili su izuzeti. Izuzeti, dakle, ovdje postoji velika fleksibilnost u preraspodjeli E, resursa e, marginalnim područjima gdje postoji dobrovoljno vezana potpora i protekla komisija i vi sami u proteklom sazivu ste mnogo učinili na maksimizaciji mogućnosti za drživost poljoprivrede. Što se tiče mlijeka, e, pravila stupanja na tržište postoje 2008. Svi znaju koja su ta pravila. Imali smo porast e, svake godine u kvotama mlijeka od 1%, dakle to je ono meko prizemljivanje, meko uvođenje reformi, tako da bi bilo pogrešno mijenjati sada usred posla stvari kada su se ljudi već počeli prilagođavati. Dakle, krajem sljedeće tržišne godine za mlijeko moći ćemo razmotriti e, situaciju ali isto sam tako svjestan činjenice da oko 20 država članica tijekom protekle godine nisu ispunile svoju kvotu. Zastupnik Hausling. Kao irski ministar bili ste odgovorni za to da se neke direktive u Irskoj dosta olabjavljuju eh, i može li te li nešto reći podalje o tome kako to eh, da se 70% irskih eh, poljoprivrednika nije pridržavalo te direktive i tu sada što će biti težište vašeg rada sigurno će poljoprivreda imati negativan utjecaj na okoliš i kako ćete to ograničiti i kako ćete e, djelovati na području ekološke poljoprivrede, o tome niste do sada još ništa rekli. Hvala lijepa. E, ta direktiva e, je donijela niz mjera koje su e, zaštićuju recimo izvore vode u Irskoj imamo mnogo značajnih mjera u Irskoj i zapravo poljoprivredna zajednica ima veliku odgovornost no moramo naći ravnotežu i, i imate pravo dvije zemlje članice su tražile e, e, dodatne mjere i e, jedna je bila nizozemska druga je bila irska e, dobila su ta izuzera, a e, načelna odgovornost e, za provedbu tih mjera je kod zemalja članica i moramo se svakako pozabaviti tom direktive i da naći ravnotežu između e, dobre kvalitete vode i osiguravanju toga da imamo druge mjere ozelenjavanja i da se ostvare zadani ciljevi već sam spomenuo da želim zaštititi e, prirodne resurse, vodu. Tri godine e, sam u Irskoj radio na tome i htio sam zapravo ljudima pojasniti e, da shvate bitnost vode i dobre kvalitete vode. E, znam e, da ste vi bili izvjestitelj e, za ekološku poljoprivredu i znam, mislim da ne bismo trebali odgoditi taj prijedlog, trebali bismo ga ubrzati i trebali bismo iznaći mjeru koja se može primijeniti i, i da to provedemo čim prije. Dziękuję. Pan bardzo proszę. Dobro jutro, gospodino Hogan. Ja ću vas danas dva puta ispitivati. Hoćete li ti e, prihvatiti poziv u istočne krajeve Velike Britanije e, da ja i lokalni e, parlamentarnih zastupnik, vas možemo povesti po tom dijelu Velike Britanije i da, da vidite eh, hoćete li doći na moju, eh, moje gospodarstvo, da vidite kako eh, to funkcionira. Možemo možemo vam se objasniti u kontaktu sa poljoprivrednicima e, kako to sve izgleda recimo kako e, e, djeluje direktiva o pesticidima kakvog utjecaja ima na lokalne poljoprivrednike. Hoćete li biti naš gost? Hoćete li doći k nama? Well, don't, expect, don't expect me to farm your land nemojte očekivati da sad dođem k vama i još vam i obradujem vaše poljoprivredno zemljište. E, e, spomenuli se e, mnogo tema dakle pčele, sve probleme koje imate e, na imanju. Možda vi provodite previše vremena ovdje, ali da, posjetit ću svaku zemlju članicu i ja se obvezujem da će to uključiti i Veliku Britaniju. E, I nadam se da ću vam to moći e, tako poći, pomoći tijekom svih pet godina mandate ono što se tiče pravih izazova poljoprivrede koji koji imate na svakom imanju, gospodarstvu, e, vi ste e, to spomenuli. Mene zanima provedba, a trebamo posebno pozornost posvetiti detaljima. Nastojimo uskladiti sve i pojednostavniti proces. Radujem se što bih možda e, mogao posjetiti neka imanja u Velikoj Britaniji i ostalim dijelovima Europe. Bardzo dziękuję. Ten, czerwni, ten przerywnik był nam potrzebny po 45 minutach. Sada, nakon 45 minuta, gospođa Doc, duća govornica, hvala predsjedavajući i gospodine kandidatu za povjerenika, dobrodošli. Mliječni sektor spomenuli ste ga i pozdravljam vaše primjedbe, ali taj sektor e, ima problema e, sa volatilnošću cijena zbog pada potražnje koja je manja nego očekivana zbog ruske zabrane jučer su cijene opet pahali. što koje ćete korake poduzeti kako biste zaštitili mliječnu industriju od daljnje volatilnosti cijene i, i pod kojim uvjetima biste e, razmislili o uvođenju e, refundiranja za izvoz možda se bavimo nebitnim stvarima, primjerice ozelenjivanje, e, ekološki značajna područja. Hoćete li nam zapravo garantirati srednjoročnu reviziju e, reforme zpp p-a, e, i uklanjanje onoga što je veliki teret proizvođačima i ne predonosi poljoprivredi? E, da u mlječnom sektoru e, vlada velika volatilnost e, cijena. Svjestan sam onoga što se jučer dogodilo u globalnoj trgovini mlijekom i to je posljedica niza čimbenica, primjerice ruskog embarga, e, zatim e, nepovoljnih odnosa cijena i lijepo vremena. I zatim tu je i pitanje Kine. E, svakog ću vam reći da je cijeli paket mjera iz zajedničke organizacije tržišta će biti dostupan no e, refundiranje izvoza je e, vrlo skupa mjera i e, nastojat ćemo da se osigura sigurnosna mjera u bilo kojoj krizi sličnog tipa. Imat ćemo srednjoročnu reviziju ZPP-a, ja se na to obvezujem i kad budemo imali dovoljno vreme, i podataka i vremena, mi ćemo to izanalizirati. Hvala. Sada krećemo sa drugim krugom pitanje Sada e, gospodin Dorfman. E, e, gospodine kandidata, ostao bih kod mlijeka i, proizvodnji mlijeka u udaljenim područjima i područjima sa ograničenjima. Napravljena je studija o tome što će biti nakon istjecanja kvota i utvrđeno je da e, bi se moglo dogoditi da se mliječna industrija koncentrira u onim područjima koja su povoljnija e, za proizvodnju i da će ona nestati iz udaljenih područja i područja sa prirodnim ograničenjima. E, možete li zamisliti mjere kako bi se to riješili, e, ništa se još nije dogodilo, kvote istječu za nekoliko mjeseci, e, ova opasnost e, za ova područja i dalje postoje koje mjere ćete možda još dodati i što mislite o tome? Rezultat prvog govora E, OZPP je dao fleksibilnosti zemljama članicama da same uvedu neke mjere potpore, zatim do, mogu uvesti redistribuciju subvenciju, a primjerice mogu subvencije usmjeriti u područja sa prirodnim ograničenjima i dati eh, potporu ljudima u perifernim regijama. Svjećan, eh, svjestan sam da su radna mjesta u tim eh, područjima ugrožena. Mliječni sektor je veoma bitan za održavanje radnih mjesta e, u ruralnim područjima. Mi svakako ćemo se E, posvetiti i vidjeti kako zemlje članice e, provodbe e, mjere ZPP-a i reforme ZPP-a i uzimaju li ovo obzir i vidjet ćemo kako se provodi reforma ZPP-a prije nego što dođemo do nekih konkretnih mjera i postoji tim koji se bavim područjima sa prirodnim ograničenjima i perifernim regijama. Dziękuję. Pan poseł Andrew, panie pośle, bardzo proszę. Ten Andrew. Da, e, povjerniče, ovdje sam i za vas. Volatilnost e, e, cijena je veliki problem za poljoprivrednike. To je dovodilo i prije do krize e, pristup laissez poljoprivrednom tržištu nije dovoljan da omogući e, održivu poljoprivredu koja daje radna mjesta Europsku Uniji i kako bismo se protiv toga borili moramo poduzeti regulatorne mjere i kriza u osjetljivim područjima već je spomenuta, na to ću se vratiti. Što ćete učiniti da biste osigurali da se poštuju propisi o geografskom porijeklu i e, transatlantskom sporazumu i e, kako bi se zaštitila geografska, geografsko podrijetlo s obzirom da je bilo zahtjeva za promjene posebice što se tiče vina. Veoma sam svjetan, svjestan da vam je bitno geografsko podrijetlo e, i, i e, to je e, dobro zaštićeno kako ne bi bilo prijevara no, e, komisija je e, uključena u niz aktivnosti koji, e, koja kojima je cilj da se suzbije prijevore. Deđe Sanko je uspostavio nacionalne kontaktne točke e, e, gdje se razmjenjuju e, informacije o prekograničnim kršinjama Što se tiče o pregovorima o partnerstvu i recimo pregovori o ttip i ostali pregovori sa Japanom ili Mercosurom uvijek ćemo eh, imati eh, mnogo energije koje ćemo posvetiti zaštiti geografskog pedrijetla. Ja znam da je to jako bitno za eh, proizvodnju vina u Francuskoj i to vrijedi i za Italiju i Španjolsku i mi ćemo svakako posvetiti veliku pozornost tome dakle geografsko podrijetlo je veoma bitna mjera. Dziękuję. Pan poseł Wojciechowski. Panie pośle. Hvala. Gospodin Wojciechowski ima riječ. Mr. Uh, candidate to, to be commissioner. Gospodine kandidate, 10 sekundi govora posvojitili ste uh, ruskom embargu i to je veliki problem i nastala je duboka kriza E, kao posljedice tog embarga, posljedice e, u zemljama koje graniče sa e, Rusijom, poput Baltičkih zemalja, Finske i Poljske. Ja bih pitao sljedeće, hoćete li upotrebiti rezervu za krizu iz članka 25 uredbe 1306 ta ideja i ta zamisa je e, bila podržana tijekom plenarne sjednice u Strasburu i koje je stajalište o ovom pitanju jer poljski poljoprivrednice nisu ništa dobili e, ovaj put. Hvala. Kao prvo e, krizne mjere E, tiču se godine 2015. Dakle, tek ćemo do 15.10. će e, e, imati novu procjenu koja će za 2015. gdje će uzeti u obzir sadašnju situaciju i poduzete mjere na vijeću u Milanu se raspravljalo o tom pitanju i još nema sporozuma iako je povjerenik je rekao da su osigurana dodatna financijska sredstva rezerva za krizu i je e, zapravo dostupna i kad želimo uzeti novac, stoga uzimamo, e, oduzimamo novac e, u obliku direktnih plaćanja namijenjenih e, poljoprivrednika. To je pitanje koje se tiče cijele Europe i to se ne odnosi samo na područje poljoprivrede moram vidjeti e, sa svim e, cijelim kolegijom povjerenika da se vidi što se točno e, može učiniti kako bi se može zaštititi ta krizna rezerva i koje mjere treba financirati koje ne. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan Rode, bardzo proszę. Gospodin izvolite. Gospodine Hogan, ne znam bih li trebao ponovno postaviti svoje prvo pitanje koje, na koje niste odgovorili, a to je nejednaka provedba, ili da prijeđem na drugo pitanje. Odabrat ću ovu drugu mogućnost, prijeći ću na drugo pitanje, ali moje prvo pitanje postavit ću vam svaki puta kad se susretnemo u narednih pet godina. Možete u to biti sigurni. Moje drugo pitanje tiče se otvaranja novih tržišta. U Danskoj imamo u Ministarstvu poljoprivrede i drugim poljoprivrednim javnim tijelima snažnu tradiciju da koristimo državne službenike i kao ambasadore poljoprivrednog sektora, a ne samo kao one koji prate provedbu politika i da na taj način kroz, e, kao ambasadori oni otvaraju nova tržišta za naše poljoprivrednike. To je nešto što je potrebno i Europi, pa me zato zanima hoćete li prevesti e, uspostavu te nove kulture u komisiji gdje djelatnici u komisiji nemaju samo obrambenu funkciju, već već djeluju proaktivno moj odgovor je da, ja ću e, osobno raditi na taj način, radit ću aktivno i očekivat ću od e, svojih djelatnika da djeluju isto tako. Mi ne možemo riješiti sve geopolitičke probleme, one koje imamo na istoku, u Rusiji, Ukrajini e, i drugdje, međutim treba djelovati proaktivno i svi u tome moraju sudjelovati. Potrebna je koordinacija, bolja koordinacija, kad je riječ o našem pristupu tržištima. Ne znači da ćemo uvijek biti uspješni, ali e, sasvim sigurno važno je da ne ovisimo o onim područjima koja su u ovom trenutku poljoprivredno, e, politički vrlo teško dostupna i važno je da imamo sigurnosnu mrežu, kao što sam već rekao, e, kako bismo u trenucima krize mogli se osloniti na neke mjere, tržišne mjere koje ja namjeravam u potpunosti iskoristiti. Imamo oko 30 milijuna eura godišnje na raspolaganju u narednih pet godina upravo za bolju koordinaciju i otvaranje novih tržišta i namjeravam to iskoristiti. E, hvala vam lijepo, gospodin Kafina. Gospodin Karti, oprostite. E, zastupnici su zacijelo upoznati sa e, slučajem koji ste imali kad ste radili kao ministar u Irskoj, pa s obzirom na to možete nam reći koliko je vaših protivnika i koliko je novinara od vas dobilo dopise vezano uz e, taj predmet. također kad je riječ o planovima u sedam lokalnih erija ovog tjedna pokazalo se da ste znali da je 50 milijuna eura potrošeno na konzultantske usluge e, vezano uz uspostavu tvrtke za vodoopskrbu. E, s obzirom na te pokrenute pravne e, radnje i na sve ono što vas u tom pogledu čeka, mislite li doista da ćete imati dovoljno vremena vremena i mogućnosti da se usredotočite na svoj posao kao e, povjerenik prije svega ja znam da ste vi novi u ovom parlamentu, ja znam što je e, parlamentarni privilegij, a što nije e, i e, očekuje se od političara da se brane kada za to postoji razlog. To ja namjeravam učiniti. Ja imam mnogo iskustva u politici, 30 godina iskustva u Irskome parlamentu. I kao što sam rekao, namjeravam e, posvetiti svoje vrijeme i svoju energiju. Nisam prekinuo niti e, jednu istragu, imate krive informacije, 50 milijuna eura je bilo indikativno početno, e, početni iznos koji će se utrošiti i na hardware i na software i na e, ostale e, funkcije, a cilj je bolja i veća količina vode, veća kvalitete za irsko stanovništvo. Ako želite uvesti novi sustav, potrebno ga je uspostaviti od početka, od 180 milijuna e, koje su dodijeljeni za taj projekt, 172 milijuna su e, utrošeni na način koji je odobren, tako da to nije loša situacija. E, dobio sam dopis od e, predstavnika Sinn u, Irskom, u Irskoj vladi koji e, je zadužen za poljoprivredu, koji mi je čestitao na imenovanju i napisao kako se nada da ćemo se uskoro sresti čim preuzmem svoju funkciju i u kojoj mi čestita na onome što sam što sam napravio. Dakle, čini mi se da je došlo do, do određenog problema s disciplinom u Sinn i nadam se da nećete zbog toga imati problema. Hvala vam lijepa. E, a sada gospodin e, Roper. Rope, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Hogan, namiravate napraviti srednjoročnu reviziju ZPP-a, no ne mislite li da bi bilo vrlo važno da se smanji onaj jaz u plaćanjima e, poljoprivrednicima koji se uvelike razlikuje u e, različitim zemljama. E, plaćanja poljoprivrednicima u baltičkim zemljama i Rumunjskoj su mnogo manja nego drugdje, u baltičkim zemljama su troškovi poljoprivredne proizvodnje, osobito energenata, još viši nego u drugim zemljama. Tehnologija je također skuplja i zato poljoprivrednici moraju štedjeti na trošku e, rada i upravo zato naša regija kasni, plaće su niže nego u drugim zemljama i ulazimo na taj način u začarani krug. U uvodnom e, izlaganju niste spomenuli svinjsku groznicu koja raste i značajan je problem u mnogim zemljama. Hvala. Hvala vam. Da, doista mislim da je reforma ZPP-a značajan korak u, koji ide u važnom smjeru, a to je upravo da postignemo veću konvergenciju, da postignemo sličnije uvjete za poljoprivrednike i u, između pojedinih e, zemalja. Što se tiče razine konvergencije, ona onako kako je prvobitno predložena od strane komisije e, nije postignuta, ali je napravljen značajan značajni e, napredak prema ravnopravnijoj raspodjeli izravnih plaćanja u različitim zemljama. Uz e, to postoje e, različite mogućnosti po kojima se može pomoći onima u težim područjima, e, u područjima težim za gospodarenje, planinskim područjima i tome slično. Dakle, na taj način se također mogu te razlike premostiti. U svakom slučaju, nadam se da će osnovni prihodi i prilike za dolazak na tržište biti e, sve slični za različite poljoprivrednike, iako naravno postoji tu i veliki strukturalni problem, a to je činjenica da 69% e, poljoprivrednih imanja je manje od 5 hektara. u svakom slučaju vidjet ćemo što su pojedine zemlje odlučile provesti i to ćemo razmotriti u e, srednjoročnoj reviziji ZPP-a. Hvala vam lijepo. Gospođa Bonano, oprostite, gospodin Bonano. Oprostite, gospođa Moj je sada na redu, ispričavam se. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Kad je reč o zajedničkoj poljoprivrednoj politici kakvu je komisija iznijela pred parlament, ona nije dala učinak koji se očekivao zapravo postoji problem organiziranog kriminala e, koji se upleo u e, izravna plaćanja u mnogim regijama uključujući i Italiju. Imamo regionalne stručnjake, političke savjetnike koji su utjecali na način na koji mala i srednja poduzeća mogu tražiti isplate unutar e, ZPP-a. Zato me zanima na koji način vi namjeravate riješiti taj problem, odnosno tko će osigurati da se ljudi mogu odupriti političkim pa i kriminalnim pritiscima to je sasvim sigurno problem koji je nazočan u Italiji i mora postojati učinkovit sustav borbe protiv takvih problema. Kako se namjeravate boriti eh, protiv eh, prijevara, odnosno krivotvorenja geografskih podrijetla kakve postoje u Italiji? Pa moram reći da nisam bio svjestan problema koje ste upravo opisali vezano uz Italiju, dakle političkih i kriminalnih pritisaka sa izravnim plaćanjima. Sasvim sigurno želimo o tome više saznati e, kako bismo mogli vidjeti kako će se u budućnosti pratiti provedba politika. U svakom slučaju, ono što se ZPP-om nastoji postići je prije svega osigurati hranu za europsko stanovništvo, a onda i za stanovništvo svijeta, jer u budućnosti ćemo imati sve veći i veći pritisak u odnosu na hranu, a naravno i u odnosu na zaštitu okoliša, posebno u, kroz prizmu klimatskih promjena. Dakle, dali smo državama članicama pravičan e, dio subsidijarnosti, odnosno fleksibilnosti kako bi sami mogli provoditi e, mjere, ugraditi ih u svoje planove za ruralni razvoj i poljoprivredi. I nadam se da ćemo moći državama članicama pomoći unutar jedinice koja je uspostavljena u komisiji, a koja je zadužena upravo za provedbu ZPP-a. Ako postoje ovakvi problemi kakve ste opisali, molim vas i nadam se da ćete nas o njih obavijestiti kako bismo se mogli pobrinuti da se mjere provode uz našu najveću moguću pomoć. A evo sada gospodin Bonano, izvolite. Hvala, hvala vam lijepo. Hvala i kandidatu za povjerenika. I ja bih htio nešto reći vezano uz stavove kolegice koja se bavi e, pitanjem stočarstva. Ako pogledate i pitanje e, stočarstva, ali jednako tako i proizvodnje voća i povrća, što ćete učiniti da zaštitite manje proizvođače. Meni se čini da se usredotočavate na velike proizvođače, a mali ostaju zanemareni. Govorimo o pravilima i propisima, no evo u Europi smo imali tu krizu, krizu na međunarodnoj razini koja je na stravičan način utjecala na poljoprivredu. Vaši prethodnici su nam ostavili ono što imamo danas i sasvim sigurno se nadamo da ćemo moći zaštititi naše proizvođače u odnosu na druge proizvođače u svijetu, a osobito one na istoku. Naravno, e, potrebno je neko vrijeme za provedbu ove reforme kao i svake druge reforme i naravno svi kojima se nameću određene promjene uvijek se promjena boje, to je normalna ljudska i kulturološka stvar, no e, ZPP od 82. godine e, odmiče se od potpore e, cijenama, ide u smjeru potpora dohotku i to je smjer u kojem trebamo nastaviti ići. Naravno e, i bilateralno i multilateralno mi imamo trgovinske sporazume sa različitim zemljama i kroz te sporazume moramo također naglasiti ulogu Europe u smislu osiguranja hrane u budućnosti. Naravno, treba, treba osigurati i održivost okoliša, neki ljudi kažu da bismo tu mogli učiniti e, više, e, no kroz različite mjere pruža se potpora državama članicama i mislim da na taj način možemo osigurati da Europska unija bude konkurentna, da se otvore nove tržišne prilike, osobito u nekim, e, u odnosu na ove geopolitičke situacije s kojima smo sada suočeni, a to su Rusija, Ukrajina i neke druge zemlje na istoku. E, u svakom slučaju mislim da treba provesti e, reformu i onda ocijeniti kakvi su njezini rezultati nakon godinu ili dvije i vidjeti možemo li dodatno poboljšati situaciju. Hvala vam lijepo. Krećemo sa trećim krugom pitanja. Prvi govornik gospodin Jar. Ah, hvala E, lijepa, e, dragi kandidatu, rezultat reforme nešto između manje novca, više e, papirologije, a to ne bi trebalo biti naša naš politički cilj i htio bih vas pitati koje konkretne korake planirate, kako biste pojednostavili ZPP, kako bi bilo malo manje birokracije i kako ćemo ovu temu, hoćemo li o njoj raspravljati i biste li bili spremni da e, razmotrite prijedloge reforme našog kolega Adesa E, smatram da komisija i vijeća nis, vijeća nisu dovoljno uzeli u obzir e, prijedloge naše kolege. Hvala. Kao... Prije svega, kada je riječ o komunikaciji, ja sasvim sigurno smo čuli već da je potrebna bolja komunikacija između različitih službi i parlamenta i ja sam toga u potpunosti svjestan te namjeravam surađivati sa vodstvima pojedinih klubova zastupnika da vidimo kako bismo mogli poboljšati e, tu komunikaciju. Ja imam 32 godine iskustva u politici pa razumijem političare i želim s njima surađivati jer znam da vi imate obveze prema svojem izbornom tijelu i želim da vidimo kako možemo raditi na vrlo otvoren i transparentan način. Postoje i administrativna pravila o tome na koji način se surađuje između pojedinih glavnih uprava e, i komisije, odnosno e, parlamenta. Imaćemo i nova pravila rada u ovoj komisiji i treba vidjeti na koji način se možemo uključiti u one rane faze iznošenja određenih prijedloga. Dakle, ja sam preuzeo ovdje obvezu da ću vrlo rano tijekom svog mandata pokušati dubinski pregledati i pojednostaviti ZPP. Ne znam koliko ću biti u tome uspješan, ali sasvim sigurno ću pokušati i sasvim sigurno sam da ćete mi vi dati primjere iz svojih zemalja koje vi najbolje poznajete. Što se tiče prijedloga koji se odnosi na ozelenjivanje, vi ste u travnju e, donijeli deklaraciju e, koja traži da razmotrimo pitanja ozelenjivanja e, ekološki značajnih područja i tako dalje. Kad budemo imali dovoljno podataka na temelju kojih možemo razmotriti situaciju, ja ću vrlo rado onda čuti sve vaše prijedloge, uključujući i prijedlog gospodina Desa, da vidimo kako možemo to najbolje e, provesti. Dakle, stvari se provode na razini država članica. Države članice provode e, ono što je dogovoreno, a komisija je tu da im pomogne. E, hvala vam lijepo. Gospođa Anguilera Garcia, izvolite. Gospodine Hoga, nepravične trgovačke prakse uzrokuju neravnoteže u lancu hrane e, i e, od zajedničkog zajedničkog, e, zajedničke organizacije tržišta očekivali smo da će e, nadomjestiti e, te neravnoteže, ali to se nije dogodilo. Zato me zanima koje mjere nam izvjeravate poduzeti kako biste se pobrinuli da poljoprivrednici u čitavom lancu hrane budu zaštićeni. Kad je riječ o proizvodnji maslina, voća i slično u Južnoj Europi, ta poljoprivredna proizvodnja iznimno je važna za samo tkivo društva u tim područjima, pa me zato zanima na koji način namjeravate poduprijeti konkurentnost e, tih područja, osobito kad je riječ o proizvodnji voća, povrća i maslina. E, vaši prethodnici prije dvije godine započeli su s akcijskim planom za maslinovo ulje u Europi. Namjeravate li s time nastaviti? Hvala vam lijepa u potpunosti podržavam ono što je rekla moja kolegica gospođa Malstrom tijekom svog saslušanja. Trgovačka politika zadire u samo tkivo društva i važno je za oporavak naših društava, pa je tako bilo i za, važno i za oporavak Španjolske i Irske. Dakle, podupirem i pre obveze koje je ona preuzela, a to je e, da se čuju e, različite organizacije, pa i proizvođačke organizacije koje iznose svoja mišljenja o e, TTIP-u, dakle o trgovinskom pregovoru sa SAD-om. Nadam se da će sa strane SAD-a oni učiniti isto. poznajem reforme schema voća i povrća. U ovom trenutku postoji E, financijske potpore u sklopu ruralnog razvoja koje su na raspolaganju proizvođačima voća i povrća i sasvim sigurno e, pokušat ćemo na razini komisije napraviti e, veću konsolidaciju tih potpora i u svakom slučaju radujem se bliskoj suradnji sa sektorom poljoprivrednika. Nadam se da ćete me obavijestiti o e, tome što najviše zabrinjava e, vaše poljoprivrednike, osobito u zemljama Južne Europe. Hvala lijepa, zastupnica Gošeska. Predsjedatelju, gospodine Hogan, male vremena pa ću samo spomenuti kratko nekoliko problema i cijenila bih kratke odgovore. Vidite li mogućnost za pružanje izravnih plaćanja poljskim poljoprivrednicima tijekom ovog programskog razdoblja prije, 2020. kako bi dosegle barem one koje dobivaju manja u Njemačkoj u sličnim uvjetima. Zatim, e, ruska zabrana izvoza. Hoćete li učiti na greškama prethodne komisije i brzo učinkovito reagirati i na odgovarajući način na gubitke s kojima se susreću poljoprivrednici? Treće, kvote mlijeka je. zalažite li se za vraćanje kvota? Jeste li za izuzeće poljoprivrednika od plaćanja e, naknada u preostalom razdoblju. I konačno afrička svinjska groznica, vidite li mogućnost za naknade e, u skladu sa gubicima poljoprivrednika? I konačno koji je vaš stav vezan uz GMO? Dakle, postavili ste sva pitanja. Ne da ću moći riješiti sve probleme koje ste spomenuli na dolazećih pet godina, ali reforma ZPP p-a je dobar korak u smislu konvergencije. No, nemojmo u staru raspravu ponovno se uključivati, siguran sam da ste o njoj nju već dosta raspravili proteklih par godina, ali siguran sam da srednjoročno ćemo raditi na tome kako imati održiva imanja, s obzirom da ih je 50% manje od 5 hektara, što je veliko strukturno pitanje s kojim se same zemlje moraju nositi što se tiče sigurnosti opskrbe hranom i proizvodnjom. I podrška proizvođačkim skupinama iz ruralnih programa. Dakle, države članice imaju znatnu autonomiju same po sebi i uključujući vašu državu članicu, kako bi usmjerili resurse kroz e, dobrovoljno vezanu potporu u one sektore koji su pod najvećim pritiskom i u prioritetne regije. E, radujem se čitanju podnesku vaše države članice koje je komisija dobila kako bi vidjeli koje konkretne instrumente koristi kako bi se pobrinuli da e, još više pomažu poljoprivrednicima koje ste vi spomenuli. Dakle, podrška iz izravnih plaćanja će se povećati svakako usporedbi sa trenutnim razinama i da 2020. E, države članice će biti međusobno mnogo bliže. I to je velik korak prema naprijed. Kvote mlijeka, zalažem se za ukidanje njih, e, tržišne cijene postoje, tržišne mjere postoje koje će se pobrinuti da u slučaju nestabilnosti tržišta ili poteškoća postoji potpora privatnom skladištenju, i nedavno u kontekstu ruske zabrane izvoza se pokazao niz mjera e, koje su učinkovite. Svjesna sam i poteškoća istočnih zemalja sa ovom zabranom. Povjerenik Čološ radi sve što može kako bi usmjerio i financirao potporu za to. Zahvaljujem. Zastupnik Dema je sljedeći. Zahvaljujem. Vjerujem da ZPP mora biti usredotečeni na inovacije i olakšati poduzetništvo. Ukoliko to ne uspijete, izgubit ćemo svoju konkurentsku prednost. Poljoprivrednici često imaju problem sa administracijom, dobar pristup je direktive Nitrates i slažem se da postoji e, neke stvari koje bi trebalo ograničiti, ali trebalo bi na poljoprivredniku biti da samo odluči kako će provesti direktivu. Dakle, ne slažem se sa time da bi se e, trebalo ograničiti korištenje nitrata po hektaru manja. E, jer tako se e, on otežava velikim poljoprivrednicima. Kako inače možemo objasniti poljoprivrednice da ne mogu koristiti svoje vlastito životinjsko gnojivo, nego umjesto njega umjetna gnojiva? Da li bi kandidat mogao nam dati tri konkretna primjera kako će smanjiti birokraciju za poljoprivrednike i osnažiti poduzetništvo? Drugo pitanje, kako ćete se pobrinuti da se interes poljoprivrednog sektora e, podupre u kolegiju povjerenika. Hvala. Iako financiranje ZPP-a i poljoprivrede se smanjuje u smislu proračuna, kao što je gospodin Nikolson ranije rekao, još uvijek je važna sastavnica europskog proračuna, 38%. Dakle, uvelike doprinosi radnim mjestima, sigurnosti hrane i ruralnom razvoju. I mislim da je središnji položaj hrane e, nešto što danas svi povjerenici uzimaju mnogo zbiljnije jer vidjeli smo padanje građevinskog sektora i mnogih drugih gdje su ljudi iz ruralnih područja e, zapali probleme. To više neće biti slučaj, sve više se oslanjamo na poduzetništvo mladih poljoprivrednika koji se vraćaju na učilišta, to je sjajna priča iz ruralnih područja e, gdje se mladi vraćaju u škole i to zbog poljoprivrede. Dakle, postala je ponovno industrija vrlo važna, e, i mene zanima kako možemo upotrebiti fondove koje trenutno imamo kako bismo e, više potpore dobili iz drugih područja, primjerice Horizont 2020 ili druge mogućnosti za stvaranje podrške poljoprivrednicima u ruralnim područjima. E, dakle, to je ne samo pitanje 38% proračuna, nego kako se time može prikupiti više novaca e, na čemu će raditi cijeli kolegi. Što se tiče e, direktive nitrata, postoji ravnoteža između proizvodnosti i održivosti i upravljanja koje brine za okoliš. Dakle, 45% naših vodnih resursa je pod pritiskom, zemljište slično i s jedne strane pružamo potpore mjerama za navodnjavanje u nekim dijelovima Europe, a s druge strane ne radimo dovoljno da zaštitimo postojeće vodne resurse. Tako da potrebno uspostaviti ravnotežu, a poljoprivrednici svakako nisu u najboljem položaju. E, ukoliko razina inspekcije za nitrate nisu previsoki, moramo se pobrinuti da više struka e, mora biti u mogućnosti ispuniti ciljeve direktive o nitratima. Zahvaljujem, gospodine Flanagan je sljedeći na redu. Dobrodošao, Phil. E, znam da si rekao da želiš surađivati sa svim političarima, to je svakako napredak, jer u irskim medijima rekao se da ljudi poput mene, Meta Kartija i mnogih drugih su beznačajni i na e, rubovima. Spomenuo si konvergenciju. Predloženo je da države članice se dobe jednoobrazne iznose plaćanja, no Irska ima jedan djelomični model konvergencije, što je dovelo do toga da najbogatijih 20% će dobivati gotovo 80% isplata. Spomenuli ste i srednjoročnu reviziju. Imate povest toga da pomažete svojim e, prijateljima, kao što su jutro sirski mediji izvijestili, i vršite pritisak e, da u vodoprivredi Irske se zapošljavaju vaši prijatelji. Hoćete da prekinuti s time i nas ili nastaviti isplaćivati onim najbogatijima ili pak vratiti zajedničku poljoprivrednu politiku obitnim ljudima. Zahvaljam na tome što ste kratki bili. Prvo pitanje koje ste spomenuli a, i ja pokušavam kao i svi drugi javni službenici zaposliti ljude u privatnom i javnom sektoru. To radim kao političar koji predstavlja druge. Ja siguran sam da ste upoznati s tim pojmom kao zastupnici u Irskoj i Europskoj. Europskom parlamentu, dakle ljude pokušavate zaposliti, a, ali bojim se da mnogi moji prijatelji nisu uspjeli dobiti poslove u poduzeću koje ste spomenuli, tako da vjerojatno tu gubim svoj utjecaj. Velik dio potpora ide malim poljoprivrednicima i slažem se da postoji administrativno opterećenje koje sam već spomenuo, ali e, ne potpisujem to da mali poljoprivrednici da su isključeni iz procesa. Postoje konvergencija i unutarnja i vanjska. Reforma zpp p-a će se pobrinuti za to. Imamo potporu temeljnom prihodu malim poljoprivrednicima. Imamo mjere ruralnog razvoja kojima će moći dobiti 5000 eura dodatnih za zaštitu okoliša. I treća stvar, reforme koje se provode omogućavaju državama članicama dobivanje dodatne potpore kroz dobrovoljno vezane potpore u sektorima poput ovčarstva primjerice kojima možda ne ide najbolje na tržištu i sama država članica ima fleksibilnost, mogućnost učiniti mnogo toga da pomogne ljudima u periferalnim, ruralnim područjima i malim poljoprivrednicima. I znam da ćete vi poduprijeti svaku mjeru koju predložimo kako bismo se pobrinuli da e, i dalje postoji konvergencija u Europskoj uniji u provodnji ZPP-a. A u srednjoročnoj reviziji, ako ćemo vi i ja biti još ovdje, radujem se na dolazećoj raspravi. Hvala vam. Riječ ima gospodin Sebastija. Zahvaljujem gospodine Hogan. Spomenuli ste neke statistike, ja ću vam je spomenuti. Konvencionalni poljoprivrednici su imali povećanje od 40% u troškovima konačnog proizvoda između 2000 i 2010. Prema podacima Eurostata porast je 80% u troškovima hranjenja životinja i 13% u korištenju pesticida. Troškovi kojima se pruža Također smo vidjeli i tehnološke i gospodarske prednosti koje bi mogle pomoći zaštititi okolišno. Da li ćete vi doista pružiti podršku održivoj poljoprivredi E, što se tiče e, proizvođača voće povrća na jugu, oni su iznimno razočarani onim što se događa. Vrijednost njihovog proizvoda opada tijekom proteklih deset godina u smislu tržišne cijene i ja sam uvjeren i europljanin, no u ovom trenutku moramo odlučiti što će Europa učiniti, što ćete vi učiniti za pomoć ovim ljudima, inače ćemo samo povećavati nezaposlenost. E, svakako ću podržati model održive poljoprivrede to zagovaram i već sam to rekao u svojim odgovorima. I ne možemo imati aktivnu poljoprivredu bez dobre kvalitete voda, kvalitete tla i sve mjere za drživost idu uz to. Transfer znanja je također od ključne važnosti i postoji, postoje novi izvori financijske podrške a povjerenik Čološ će eh, se baviti pitanjima tehnologije i novih saznanja koji će nam pomoći da poljoprivreda može i dalje funkcionirati održivo. A isto tako mislim da će se uvijek voditi rasprava o, o pojedinim mjerama, ali svi bi se trebali složiti sa načelom dugoročne održivosti koje ste spomenuli. Mislim da je komisija brzo eh, reagirala po pitanju ruske zabrane. E, zbog reformi s kojima ste se složili, e, imali ste priliku zajedno sa komisijom izbijeći zakonodavni proces kako bi se ubrzale neke mjere koje za cilj imaju ljude koji su najviše pogođeni. Dakle, privatno skladištenje i tome slično, a voće i povrće bio prvi prioritet komisije e, zbog njihove kratkotrajnosti i količine koja se izvozi u Rusiju. Dakle, provodi se revizija programa za voće i povrće i ćemo prijedloge e, 2015. i napred se radimo vašim prijedlozima da vidimo kako možemo pojednostaviti ili bolje podržati organizacije proizvođača, no ne prihvaćam da se ništa nije učinilo. Zahvaljujem. Gospodin je sljedeći. Hvala vam. E, mi vjerujemo u Europu koja služi građanima. Dakle, potrebno nam je i da poljoprivredu tako doživljavamo. E, kriza zbog ruskog embarga i problemi e, vezano s transatlantski trgovinski sporazum e, su predstavljaju se ideji da se služi europskim građanima. E, dakle, ja vjerujem da ne postoji dostatna potpora e, razini potražnje europskih potrošača za našim proizvodima. Proizvođači i potrošači bi sada mogli biti uključeni i mogli bismo stvoriti obrazat proizvodnje koji bi bio u skladu sa stabilnom potrošnjom, a ne da se bavimo problemima tek nakon što do njih dođe. Trenutno postoje ravnoteža uvoza i izvoza hrane u Europskoj uniji, to nije uvijek bio slučaj, i ne možemo predvidjeti što će se dogoditi u budućnosti. Europska unija e, je 2013. je bila e, jedan od najvećih uzvoznika i izvoznika, veći čak i od SAD-a, Rusije, Kine i izazov za naš sljedeći mandat je kako ćemo diversificirati se i odmaknuti se od geopolitički kompliciranih teritorija kako bismo držali trenutnu razinu. Sigurnost opskrbe hranom je važna ne samo za Europsku uniju, već za stanovništva svijeta. I Europa ima tu mogućnost da prehrani stanovništvo svijeta. Dakle, kako se diversificirati na druga tržišta, eh, odmaknuti se od geopolitički problematičnih područja, to će biti izazov pred nama, ali mi ćemo svakako očuvati svoje standarde i sve obuhvatno preogovarati. I ja ću usko surađivati sa povjerenicom Malstrom da se povjerim, da, pobrinem da do toga i dođe. Dakle, razina reforme koji će se provesti od 1.1.2015. pobrinut će se da imamo održivu poljoprivredu sa osnovnim pragom za prihod poljoprivrednicima, da imamo održivost i sredstva za proizvodnju e, s kojima će se, moćemo se pobrinuti da uz novu tehnologiju možemo proizvoditi sve više za veću, veće stanovništvo u, na diversificiranim tržištima. I nadam se da ćemo stupiti bilateralne pregovore sa zemljama kojima ćemo moći ponuditi proizvode e, sa jednom stabilnijom političkom situacijom u budućnosti kako bi naši proizvođači znali da imaju tržišne mogućnosti. A imamo i sigurnosnu mrežu, kao što sam već rekao, zbog mogućih kriza, uvijek dolazi do kriza, tako da će nam određeni elementi unutar te zaštite moći ponuditi zaštitu, zaštitu proizvođačima hrane. Hvala vam. Zastupnica Kostiger nas mora napustiti malo kasnije, pa ću je sada dati riječ. Izvolite. Hvala predsjedavajuće. Sada bih e, pitala nešto o šumarstvu jer sam o tome e, izrađivala izvješće. Znate da je šumarstvo značajno u EU, otvara mnogo e, radnih mjesta, a ujedno ekološka održivo šumarstvo pridonosi zaštiti klime. Imamo Eh, oko 2 milijuna privatnih eh, posjednika šuma i oni su eh, nam veliki zalog jamstvo. Nova strategija za šumarstvo mora donijeti konkretne mjere, potucati dalje obrazovanje, zatim stjecanje svijesti o, o biti šume za budućnost koje ćete vi mjere poduzeti u u svom e, programu, u svom radu kako biste podržali šumarstvo i može li europsko šumarstvo računati s time da ćete e, respektirati načelo subsidijarnosti i e, uzimati u obzir aspekt regionalnosti. Šumarstvo je iznimno bitna, bitna komponenta. Šume pokrive 50% našeg teritorija i tu je mnogo um, prilika za otvaranje radnih mjesta, za očuvanje klime, za poticanje turizma nemamo zajedničku šumarsku politiku, ali imamo europsku e, šumarsku strategiju i to bi trebao biti zajednički napor e, komisije zemalja članica i nadam se da ćemo e, pripremiti višegodišnji akcijski plan e, gdje možemo ponuditi mjere na europskoj mjeri. Uredba o ruralnom razvoju glavni je instrument za provodbu te šumarske strategije. Već smo donijeli koherentni set niz mjera i one će ja, ja sam kao povjerenik e, siguran da će to e, to također pridonijeti razvoju šumarstva e, i unutar ovog programa ruralnog razvoja. Hvala. Hvala. Sada gospođa Dancila ima riječ. Domnule komisar desemnat, politika agrikola komuna sa adresati adresat tinerilor... Poljoprivredna politika uzela je u obzir mlade poljoprivrednike, ali nedovoljno u, u Rumunjskoj mojoj zemlji. Vidimo da je postotak mladih poljoprivrednika ispod 35 godina života je e, nizak, njih je samo 7%, što ćete učiniti da potaknete e, mlade da uđu u poljoprivredu, da ostanu na selu e, i kako ćete im pomoći da se iz e, urbanih područja vrate na selu koje odnos vaš prema mladim poljoprivrednicima. Znam da je Europski parlament igrao veliku ulogu u, u provodbi e, reforme ZPPA i e, komisija je insistirala da sve te mjere budu e, obvezne, posebice one koje se tiče poticaja mladih poljoprivrednika. Ja te mjere veoma pozdravljam. Sada što se tiče poljoprivreda sada nudi nove aspekte, nove prilike i te e, prilike moramo otvoriti mladim e, poljoprivrednicima i veoma mi je drago da e, inicijative za obrazovanje u poljoprivredi opet niču i da ih pohađaju mladi ljudi koji žele postati poljoprivrednici, time se baviti kada e, dobiju još dotak e, u prvih pet e, godina bavljenja poljoprivredom mladi imaju na raspolaganju mjere u okviru novog programa ruralnog razvoja. E, ekonomske e, prilike koje se nude mladima u okviru ovog e, programa su značajne i ako mladi mogu dobiti financijsku potporu da se sufinanciraju programi koje oni imaju, onda ćemo pomoći mnogim mladim da si otvore radna mjesta i imat ćemo prijedloge sa Europskom institucijskom investicijskom bankom i drugim institucijama da razvijemo još niž e, mjera za mlade u ruralnim područjima koje se tiču e, socijalne kohezije i održivih e, ruralnih područja. Sada umjesto gospođe Gerling gospodin Nikolson će postaviti pitanje. Htio bih postaviti specifično pitanje koje je bitno e, poljoprivrednicima u Velikoj Britaniji, ali tiče se i proporcionalnosti e, kazneni i e, to sve vodi do ban prevara sa subvencijama. Hoćete li saslušati poljoprivrednike prije nego svoje službenike i hoćete li naći E, neko rješenje za ovo u srednjoročoj reviziji e, da e, čini mi se da je ovo posebice problem izađen u Velikoj Britaniji. Kao što znači, znate DJ Sanko je igrao veliku ulogu u označavanju ovaca i to je bio problem u Velikoj Britaniji. Znate da sam morala davati naknada nakon e, izbijanja bolesti koje su oštetile e, taj e, životinska stada. Dakle, to je omogućilo da imamo jasna pravila za potrošače i proizvođače, ali rado ću e, s vama raditi na ovom e, problemu označavanja ovaca. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Miller selo jedno je od najbitnijih e, faktora za osiguravanje radnih mjesta kako i dalje u obrtu e, obrtima i dalje e, ali upravo obitelji koje imaju mala i srednja poduzeća zbog birokracije gube mogućnost poslovanja njih bi trebalo rasteretiti rasteretiti i kako ćete eh, mala obiteljske tvrtke osloboditi, primjerice u okviru eh, Natura 2000, eh, kako ćete ih braniti, od, odnosno dati im više značenja u usporedbi sa ostalim povjerenicima i njihovim resorima, kako ćete osigurati da se vlasništvo i obiteljska imanja dalje e, i bolje štite. E, dakle, ako želite promicati e, koncept pune sigurnosti, morate to učiniti tako da date poticaje proizvođačima, ali morate diversificirati tržišta, dakle, E, svjesni ste, e, a to sam i rekao već, da je ekološka održivost jedini e, način da se krene napraviti moramo e, osiguravati sigurnost hrane i moramo naći e, ravnotežu. Ja sam praktičan čovjek zdravog rasuma, surađivao sam s mnogim suktorima da ostvarimo e, napredak i bit će nam drago da sjednemo i da vidimo što možemo pojednostavniti i kako da ukinemo, dokinemo nepotrebnu administraciju, a da se je opet na ugrezi e, politika financiranja Europske unije. Mislim da ćemo moći e, zadovoljiti to što tražite. 40% e, proračuna programa za ruralni razvoj već ide za okolišne mjere ili nešto što je u tom smislu. Hvala. A, sada gospodin Glezos. Moje prvo pitanje u Grčkoj gdje imam više od 6000 biljnih vrsta, a tisuću su endemske primjerice grožice e, sa korinta sa na Naxosu recimo imamo krumpir, ali imamo e, e, imamo agrume i imamo vrstu agruma koja je endemska vrsta na našem području, na našem otoku. Sada imamo sve više velikih e, nameta e, i e, zbog kojih nestaje obradivo zemljište kad ste bili ministar za kulturu, za poljoprivredu u Irskoj, vodili ste reforme u kojima, u kojoj su vođe dobile e, manje e, financiranja. Kako ćete kao povjerenik ponovo pokrenuti taj e, program? Ja dok sam bio ministar u Irskoj, ja sam pokušao smanjiti količinu birokracije u Irskoj već postoji program koji ste spomenuli, dakle on se sada revidira i mi želimo te prijedloge E, želimo mm, e, primijeniti i na najudaljenije regije i na otoke. Nisam znao za ove probleme koje ste e, spomenuli, ali drago mi bilo da se sjednem s vama i da pokušamo pronaći nekako rješenje. Hvala. A sada riječ ima gospodin Smith. Hvala predsjedavajuće. Fil, dobrodošli u ovaj odbor. Već dugo se divim irskom poljoprivredi i nadam se e, da možemo odraditi čiji je viski bolji, vaš irski ili naš škotski. Vidjet ćemo šta tu možemo učiniti ali e, e, drago mi je što ste e, rekli to ovo vezi ovog ovčarstva i nadam se da ćemo naći praktično rješenje i možemo unaprijediti tu, to, taj pravilnik. A ono što se tiče supermarketa i lanca opskrbe, komisija mora eh, osigurati eh, pravilnu tožešnu utakmicu. To ste rekli, a što ste mislili pod time? Jer eh, možemo li kako izjednačiti te neuravnoteženosti koje sada postoje diljem Europe u, u prehrambenom lencu. Hvala na ovim primjedbama o viskiju. Netko E, koje dosta puta mogu reći da sam e, probao različite vrste viskija. Što se tiče prehrambenog lanca, kao što je e, spomenula gospođa McGuinness, rekla je da postoje poteškoće između krajnjeg proizvođača i onoga što on dobiva i cijene, odnosno postupak stalno e, pada proteklih 5-6 godina. E, koncentracija moći i potpore u distribucijskom e, lancu je dobro konsolidirana, ali to se isto nije dogodilo u odnosu na poljoprivredu u mnogim zemljama članicama, a tako i u vašoj imamo dobrovoljne dogovore, e, načine organizacije gdje pokušavamo osigurati da posebice proizvođači budu e, ravnopravno tretirani, ali na kraju krajeva dobrovoljne mjere su e, takve da ovise o dobroj volji svih e, sudionika u prehrambenom lancu, ali iz brojke koje, smo, e, koje sam predstavio vidim, vidi se da postoji veliki manjak povjerenje između supermarketa i poljoprivrednika ja sam spreman to istražiti i raditi na tome, e, iako ljudi kažu da vrada zabrinutost e, e, zbog stanja u kojem su neki sektori u koji sudjeluju u prehrambenom lancu. Još je, prošlo je 45 minuta i riječ sada ima gospodin Enju postoji kontradikcija u reformi ZPP-a što se tiče šećera e, e, proizvodnja šećerne repice će biti rebelarizirana i e, to će zaista utjecati na Veliku Britaniju možemo li pristati na razlike u reformi koje se tiču onih koji prerađuju šećer iz šećerne trske i šećer iz šećerne repice. Zatim tu je i pitanje ovčarstva eh, i mjera koje se tamo proizvode i provode što se tiče revizije pravila o tri žitarice. Eh, to će stvoriti problem i na kraju eh, i pod podupirete li činjenicu da zemlje članice e, e, da zemlje članice moraju imati nekoga ko će nadgledati uzgoj GMO e, žitarica. Hvala. Ovo pravilo o tri žetarice je mm, teško pitanje, ali e, dobra je poljoprivredna strategija da imamo e, e, različite žitarice koje se siju, koje se izmjenjuju na određenim površinama. Praktična provedba toga je možda teška, ovisno o terenu i veličini vaše farme. A što se tiče šećera, EU dakle ja dolazim e, iz zemlje u kojoj je bilo šećerne industrije i želi da opet u njoj bude opet šećerne industrije nema ništa vam ne jamči da će e, vaše poduzeće opstati i, i sada razlike između E, prerađivača šećerne trske i prerađivača šećerne e, repice e, će izmijeniti sliku na svjetskom tržištu ja ću svakako prihvatiti vaš poziv da dođem u vašu regiju i da vidim kako se provode e, neke mjere iz ove politike. A kao ministar okoliša ja sam bio uključen u raspravu o GMO i Deđa Sanko je donio um, predloge na vijeću u, Luksemburgu prošlog srpnja e, i to se e, ticalo autorizacije i e, kultivacije i e, gospodin Juncker je jasno rekao da e, da ako se zemlje članice protive, onda mislim da zapravo ta cijela debata o tome upravo počinje. Hvala. Gospodin Dantan međunarodni pregovor će e, direktno utjecati na našu poljoprivredu i to zabrinjava i poljoprivrednike i potrošače. Oni žele biti sigurni u kvalitetu i e, sigurnost e, hrane zanimaju me e, e, zdravstveni standardi koji vladaju u EU i trećim zemljama. U tim pregovorima moramo e, tražiti da se uključe određeni sektori, primjerice sektor stočarstva i sektor šećera. Kako ćete osigurati da će naš europski poljoprivredni proizvod biti zaštićen i da će imati pravednu konkurenciju ako se ovi sporazumi zaključuju. A što se tiče pitanja gospodina, Enjua o e, e, pitanju e, geografskog podrijetla, to je od bitne važnosti za neke od naših poljoprivrednih proizvoda. Da, svjesni smo da tog pitanja geografskog podrijetla i da to svakako treba imati na umu jer to je bitno za Francusku i Južnu Europu. Zatim kao što je gospodin Juncker rekao u svom govoru, e, nećemo žrtvovati e, poljoprivrednu e, industriju zbog nižih standarda primjerice sektor stočarstva, peradarstva i želimo tu imati visoke standarde i, i, i nećemo što se tiče standarda ovo je više pitanje za Senko, ali ja ću na to osvornuti iz sastajališta povjernika za poljoprivredu i svaki bilo kakav sporazum sa SAD-om će u obzir standarde i to visoke e, standarde. Nećemo kompromitirati svoje visoke standarde koje smo razvili tijekom niza godina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 Nedavno sam bio izvjestitelj parlamenta za program kojim se promiče konzumacija voća, povrća i mliječnih proizvoda u školama. E, odabran je članak 42 stavak 3, dakle e, su odlučivanje za tu odluku. No čini se da vijeće gotovo jednoglasno smatra da bi pravni temelj trebao biti e, stavak, četrde, e, stavak treći e, članka 43. što bi u potpunosti isključilo parlament iz odlučivanja. Možete li nam se obvezati da ćete se svim svojim snagama zalagati za postupak suodlučivanja u ovom slučaju u kojem bi parlament onda mogao sudjelovati u odlucama vezanim uz proračun koji će se dodijeliti u tu svrhu. E, također u sklopu šireg obrazovnog programa u Europi mislim da je važno da također e, se obvežemo na bolje prehrambene navike. Da, ja ću se svakako zalagati za ovaj postupak. Trenutačne sheme za škole odnose se ne samo na svježe voće i povrće, već i voćne e, sokove i sušeno voće koje se ne koriste mnogo u školama diljem država članica. 2014. godine prvenstveno se ta schema odnosi na svježe voće, povrće i mliječne proizvode i e, vi ste sredinom e, rujna bili izvjestitelj upravo za tu temu na plenarnoj sjednici. Radujem se dakle vašem prijedlogu i svakako ću s vama surađivati na provedbi te scheme kako bismo odlučili e, se za mjere kojima ćemo moći ovu politiku provesti dalje. No podupirem vaše nastojanje da ovo pitanje ostane utemeljeno na članku 42 stavku 3. Htio bih vas pitati specifično e, pitanje o e, izuzeću uzgajivača e, direktiva o uzorku u praksi omogućuje da se patentiraju uzgoj, e, postrojenja uzgajivači su uvijek e, bili slobodni da imaju nove vrste, e, a da pritom ne plaćaju velike svote vlasnicima patenta. Mislite li da bi ta izuzeće trebalo zadržati kako bi oni mogli razvijati nove vrste i kako će te to braniti e, sa, sa svojim povjerenikom koji se e, bavi unutarnjim e, tržištem. To je veoma bitno za nas u Nizozemskoj. Svjestan sam izvješća o uzgoju biljaka gospodina Polsena koji govori o ovoj temi. To izvješće je iznimno važno. Eh, kad je riječ o prehranjivanju stanovništva u uvjetima izmijenjene klime i kad je riječ o konkurentnosti poljoprivrednog um, uzgoja, neću danas preuzeti nikakve obveze u odnosu na ovu temu koju ste upravo iznijeli. To je nešto o čemu trebamo i dalje eh, razgovarati. Znači, eh, ne mogu sada davati nikakva obećanja. Dobar savjet koji sam dobio prije ovog saslušanja je da ne dajem obećanja koja neću moći e, održati. U svakom slučaju ću sudjelovati u raspravama sa industrijom proizvodnje bilja u vašoj zemlji i sasvim sigurno ćemo razmotriti e, tu važnu inicijativu. Hvala vam lijepo. Gospođa Paulsen već je spomenuta, a sada imate i riječ. Hvala kandidatu. E, ja ću sada postaviti drugo pitanje neće e, pitati o bilju, već o životinjama. Danas postoje e, velika neuravnoteža, postoje e, nacionalne odredbe, a, i posve drugčija primjena europskih pravila koja bi pak trebala biti E, jednako primijenjena da, bilo da se radi o različitim kontrolama kod e, transporta životinje hoćete li se zauzimati e, za to da se odredbe o dobrobiti životinja i zaštiti životinja provode kako bi svi e, proizvođači u svim zemljama imali iste uvjete i, i hoćete li podržavati parlamentu u tome kada e, se e, bude predlagao zakon o, zaštiti životinja? Prije svega mislim da su u posljednjih deset godina u područje dobrobiti životinja uvedena brojna poboljšanja. Proizvođači su sada mnogo zadovoljniji i mnogo su svjesni toga da je sretna životinja ujedno i kvalitetnija životinja, a to prije nije bilo tako. Znači mislim da su e, tu mnoga poboljšanja uvedena. Mislim da vi ovdje govorite prvenstveno o provedbi e, onoga što se odnosi na dobrobit životinja u Švedskoj. Svjestan sam e, teme koju spomenjete i rado ću s vama e, kasnije porazgovarati kako bismo riješili tu konkretnu švedsku temu. Dakle, trebamo surađivati kako biste dakle ja još nisam povjerenik, ali ako budem povjerenik u skorijoj budućnosti, e, tada ćemo vidjeti kako možemo postići veću harmonizaciju provedbe propisa o dobrobiti životinja u Švedskoj. Hvala vam lijepo. Krećemo sa sljedećim krugom pitanja. Počinjemo od gospodina Bude. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Hogan, 2012. i 2013. u zakonodavstvo koje se odnosi na poljoprivredu u Europi uvedene su značajne promjene i poljoprivreda je prilagođena novim okolnostima. Međutim, poljoprivredna reforma nije riješila problem velikog jaza između izravnih plaćanja koja se isplaćuju nekim državama članicama i plaćanjima koja dobivaju poljoprivrednici recimo u istočnim zemljama, a tu su iznosi mnogo, mnogo niži. Zakonodavni paket koji je stupio na snagu 2013. predviđa da će ta plaćanja biti viša, no e, te razlike su i dalje vrlo velike što rezultira nejednakošću među poljoprivrednicima. Sada, s obzirom na rusku zabranu, e, htio bih čuti vaš konkretan odgovor. Namjeravate li promijeniti kalendar koji se odnosi na izravna plaćanja u državama članicama i imate li neke druge mjere kojima će se pružiti pomoć poljoprivrednicima u državama članicama u kojima se osjećaju negativni učinci takve razlike? Naravno, to je problem koji je teško riješiti odjednom i zacijelo ste to utvrdili i na odboru u, vaš, e, u parlamentu. Dakle, postoje različite mišljenja iz različitih država članica koliko brzo možemo ići u smjeru konvergencije. No, znam da su neke zemlje, recimo Estonija i Litva, e, postigle e, veliki stupanj konvergencije i ako ste ako ste u zapadnim zemljama, velikim poljoprivrednim zemljama, tu postoje plafoni na prve isplate, to je također nešto novo. E, dakle, čitav niz napora je uložen i napredak jest ostvaren u nekim državama članicama koje su imale niže razine isplata treba sada vidjeti kako će se provoditi mjere o kojima smo donijeli odluke i treba uzeti u obzir i fleksibilnost koja se daje državama članicama kako bi one same mogle podnijeti e, odnosno provesti određene mjere e, u cilju postizanja konvergentnosti, veće konvergentnosti unutar e, same zemlje. E, znači, moramo vidjeti rezultate koje će dati reforma e, ZPP-a u kojoj ste i vi sudjelovali. Znamo da je bilo tisuću amandmana na originalni e, prijedlog. Unatoč tome, na temelju statističkih podataka i brojki, možemo vidjeti da određeni napredak jest postignut, a naravno različite zemlje imaju različit pogled na to koliko je napretka ostvareno. Hvala vam lijepo. Gospođa Nojčeva. Dragi kandidat tu Danas govorim e, u ime europskih pčelica. One su e, zapravo baza cijele poljoprivrede. One su e, i pokazatelj stanja u okolišu i one vas pitaju tri pitanja. hoćete li prioritizirati bogatstvo i raznolikost varstva? Hoćete li jamčiti da da će recimo otrovi neonikotidi ili slični e, otrovi biti maknuti sa polja e, i hoćete li se zaučiti, zauzimati za to, za, to da nema GMO površina jer e, pčela ne poznaju granice niti među granicama niti područjima. Kao što znate, u zajedničkoj poljoprivrednoj politici sektor apikulture podržava se već e, dugi niz godina putem nacionalnih apikulturnih programa. Program za 2014. i 2015. trenutačno se provode u području pčelarstva u mnogim državama članicama i e, uvode se novi zahtjevi od 1. siječnja ove godine kad je riječ o korištenju određenih pesticida nastoji se ublažiti učinak pesticida na ljudsko zdravlje i na okoliš i upravljanje e, tim pesticidima odnosno e, korištenje nekemijskih sredstava je ono što se promiče u sklopu novih mjera to su dakle mjere u sklopu ZPP-a kojima se nastoji po, e, zaštititi biološka raznolikost što se tiče same zabrane korištenja određenih sredstava, to je pitanje kojem se bavi opća uprava za zdravlje i zaštitu potrošača, DigiSenko. E, Europska e, komisija će za dvije godine napraviti reviziju e, odobrenja koje je za sada dano na dvije godine i na temelju te revizije ćemo vidjeti kakve daljnje mjere treba poduzeti. Hvala lijepo, gospođa Petir. sve veći broj ljudi, posebice mladih i onih srednjih godina, napušta selo, odlazi u velike gradove tražeći bolje uvjete života. Sela nam nažalost izumiru. Da bi ljude zadržali na selu, moramo im osigurati adekvatne uvjete života, a to znači društvenu, socijalnu i komunalnu infrastrukturu te sigurne izvore prihoda. Koje mjere planirate poduzeti kako bi poduprli ostanak ljudi na selu jer dok oni žive na selu proizvodi se hrana čuva se biološka raznolikost odvija se život. oni koji žive na selu stvarni su čuvari prostora i zbog toga smatram da bi ih trebali adekvatno nagraditi pa me zanima jeste li spremni kao novi povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj razmisliti o uvođenju izravnog plaćanja za čuvanje prostora. hvala lijepo.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 pa mislim da već postoje velike e, mjere koje omogućavaju za e, plaćanje za ozelenjivanje i razvoj prostora u ruralnim područjima. Oko 30% sredstava ide za tu e, svrhu. Naravno, postoje različite politike unutar ZPP-a kojima je cilj upravo ovo što ste vi opisali. Također postoje i mogućnosti razvoja gospodarskih aktivnosti aktivnosti u tim područjima, obnovu sela i sl. Sve su to važne stvari kako bi se održale ruralne zajednice i u državama članicama se razrađuju e, detaljni planovi, upravo se i u komisiji o tome mnogo radi i sljedeći tjedan će se e, napraviti analiza planova država članica u tom području. Jedna od podeškoća jest kako mlade ljude i ruralno stanovništvo koje nema iskustva sa radom kako njima omogućiti financijske potpore iz financijskih institucija kako bi onda imali mogućnost e, koristiti mjere. Dakle, surađivaću sa Europskom investicijskom bankom i drugim financijskim institucijama kako bismo vidjeli kako možemo osigurati sufinanciranje e, i omogućiti veću gospodarsku aktivnost u ruralnim područjima i kako bismo imali veću vitalnost i veću održivost ruralnih područja područja sa socijalnog, odnosno društvenog gledišta. A sada gospodin Branen, izvolite. Hvala vam lijepo. E, gost Gospodine Hogan, evo dobro vam ovo ide, imate e, još manje od sat vremena do kraja. E, spomenuli ste važnost smanjenja emisija ugljika u poljoprivredi. E, znamo da je upravo to bio razlog velike erozije površinskog sloja tla, što je onda izazvalo velike poplave u mnogim zemljama, recimo i u Ujedinjenoj e, kraljevini. E, dakle, namjeravate li pratiti provedbu trenutačnih mjera i namjeravate li e, uvesti bilo kakve nove mjere koje bi omogućile veću otpornost poljoprivrednog područja diljem Europske unije. To je sasvim sigurno važno e, pitanje i mnogo se sredstava već ulaže u tu svrhu i ja sam osobno e, predan tome e, da se provedu odredbe okvirne direktive o vodi, a sve to u cilju poljoprivredne politike. Važno je da naša voda i naše tlo E, koji su ugroženi u mnogim dijelovima Europske unije da oni budu uključeni u sve politike vezane uz proizvodnju hrane i održivu, e, održivo okoliš kao ministar okoliša u svojoj zemlji provodio sam te mjere i mnogi su im se opirali, ali htjeli smo sačuvati izvore vode i naučiti ljude kako zaštititi izvore vode i nastavit ću s takvim politikama. Hvala vam lijepa. Sljedeći krug pitanja, gospođa Harans Garcia, izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine Hogan, drago mi je čuti vi da govorite o poboljšanju prehrambenog lanca. Sukladno španjolskim zakonima mi smo također uveli neka poboljšanja koja su dala bolje rezultate. Jedno od područja koje je najviše ugrađeno e, je proizvodnja voća i povrća. Tu bismo rado vidjeli e, pojednostavljenja proizvodnja voća i povrća nužno treba odgovarajući sustav upravljanja u kriznim situacijama. E, dakle, voljela bih da nešto kažete o e, tom dijelu koji se odnosi na upravljanje kriznim situacijama. E, potom kada je riječ o pomoći perifernim područjima i potpori tržištima Gospodin Šoraš je predložio mjere koje nisu dale rezultate. Imate li vi kakve ideje na koji način se može pomoći vanjskim regijama kako bi se ondje poboljšali uvjeti za proizvodnju? Hvala. I do understand that. Uh, Znam da smo imali politiku eh, koja se tiče najudaljenijih eh, regija koja je bila dio značajnih programa i uvedena je prije niza godina. Isto tako imamo i onu koja se bavi otocima. Eh, znam da se trenutno provodi revizija i ću izvješće o tome vašem odboru 2015 što će svakako značiti da ćemo imati područja, e, primjerice e, poput Portugala koji ima izravne potpore za proizvodnju mlijeka, uzime se u obzir transportni troškovi, energija trošena i svi dodatni troškovi za prijevoz proizvoda iz najudaljenijih regija. s tom politikom želimo nastaviti. Što se tiče upravljanja kriznim situacijama. Imamo cijeli niz e, tržišnih mjera za slučajeve kriza. Da li potpora privatnom skladištenju, intervencije, otkup viška proizvoda, e, pored troškova za izvoze. Dakle, sve su to mjere za niz osjetljivih proizvoda koji su u opasnosti zbog geopolitičkih problema u Rusiji, Ukrajini ili drugim područjima. I sa svime time će se nastaviti dalje, u potpunosti će ih se koristiti. Povjerenik Čolaš je već e, naznačio i mogućnost dodatne podrške, no za to mora dobiti sredstva e, s obzirom na pritisak iz opće uprave za proračun. Dakle, moramo se pobrinuti da je imamo ravnotežen proračun, ali istodobno pronaći e, mehanizme unutar naših sredstava. I te odluke moramo donijeti kako bismo se pobrinuli da zaštitimo održivost proizvođača, a to mislim da vjerujem, vjerujem da je vama na umu. Hvala vam lijepo gospodine Rebega. Razgovaramo o novim tržištima za europske proizvode, osobito u vremenu krize, a trenutno smo i suočeni s jednom takvom krizom. A to je e, ruska zabrana. Kako bismo izašli iz ove pad pozicije i kako ne bismo stvorili nezakonitu konkurenciju koja bi imala negativne učinke na tržište i potrošače, eh, da li vi podržavate stvaranje novih radnih mjesta, jer to bi upravo moglo dovesti do suprotnog ove sve mjere bi mogle dovesti do smanjenja radnih mjesta. I želite li vi učiniti nešto za potaknuti izvoz iz Europske unije kroz određeni oblik financijske pomoći i možda mi možete reći da ne moramo godinu dana čekati vaše rješenje. E, naime, mi možemo čekati, ali proizvođači si to ne mogu priuštiti. Jasno mi da proizvođači ne mogu čekati. Oni su u teškoj financijskoj situaciji i Komisija je već brzo djelovala i to su mogli zbog reforme ZPPA, prošli kolovoz, a povjerenik Čološ je se pokušava pobrinuti da se i dalje poduzmu aktivnosti. Nam javio je 160 milijuna pomoći. Kako će to biti usmjereno, odakle će doći novac, to je još otvoreno raspravi. I to je teško pitanje. No jasno mi je da je to problem. Već sam ranije rekao da postoji veći proračun nakon 2015. za poticanje izvoza. Umjesto 60 milijuna imat ćemo 200 milijuna eura za e, promociju izvoza i to planiramo upotrijebiti zatvaranje novih tržišnih mogućnosti kako bi se smanjio pritisak e, na tržišta koja trenutno imamo u problematičnim područjima. Dakle, ja ću sa službenicima komisije i kao što sam spomenuo prije surađivati i koristiti sve instrumente koje imamo na raspolaganju veleposlanike, pomoć u svim drugim zemljama kako bismo otvorili nova tržišta. To je ključno važno kako bismo smanjili ovisnost koju trenutno imamo u problematičnim područjima. Dakle, primam na znanje što ste rekli, to je vrlo komplicirano pitanje, a komisija želi trenutačno dobiti odobrenje i 15.8. 15.10. kada vidimo e, kako izgleda proračun, možda ćemo bolje znati koliko će brz taj odgovor biti. Zahvaljujem zastupnik Melo. Zahvaljujem. Nadam se da ćete vi dobiti e, potvrdu za vaše novo radno mjesto. A moje prvo pitanje tiče se e, pitanja dobi u poljoprivredi. Statistički govoreno znamo da u Europi imamo jednog poljoprivrednika ispod 35 godina na 9 iznad 35. Dakle, to je loša statistika Italija, Bugarska i tako dalje. E, gdje imamo jednog poljoprivrednika ispod 25, dok ih je devet iznad. A u Austriji i Njemačkoj imamo jednog mladog poljoprivrednika naspram tri ispod iznad 55 godina. I tu će komisija dakle morati uvelike raditi na uključivanju mladih poljoprivrednika E, ukoliko želimo pobrinuti se da se održe, drži naše obradivo zemljište. Zanima me što kandidat planira napraviti po tom pitanju, zato je naravno potreban novac, a što se tiče novca, rado bih čuo, s obzirom da će te biti pod velikim pritiskom u smislu proračuna za ZPP, zanima me kakav će biti vaš stav, e, zadržati, povećati ili smanjiti proračun za ZPP. Ja ću svakako učiniti sve što mogu da održim proračun, ali vjerujem da možemo i prikupiti dodatne fondove e, kroz primjerice Horizont 2020 i kroz niza druga, niz drugih područja e, jer ja planiram raditi sa svim financijskim instrumentima koje imam na raspolaganju za poboljšavanje situacije u ruralnim područjima. Ljudi se moraju su prebroditi financijske krize i mi moramo iznaći novce za daljnje projekte i to su sve pitanja velike važnosti, osobito za mlade za mlade koji do sada nisu surađivali sa našim fondovima. Generacijsko obnavljanje bi bilo dobro za rješavanje velikog problema koji imamo, a to također stavljamo u kontekst strukturnih reformi u smislu poljoprivrede koje su velike potrebne Europi. 65% poljoprivrednika koji imaju manje od 10 hektara je znatna statistika, a većina njih spadaju u stariju dobnu skupinu. Dakle, slažem se da su potrebne inicijative za pružanje poticaja uz potpor država članica potporu partnerstvima. Jer kada potpora ide velikom broju ljudi koji su stariji od dobne skupine, to nije njima poticaj da odustanu i da predaju palicu mladima. Dakle, ovo pitanje možemo sagledavati iz kulturološkog aspekta, ali na neki način moramo smanjiti strahove starijih generacija što se tiče njihovog prihoda, da svijet neće doći kraju ukoliko predaju palicu mlađima. Dakle, mene zanima kako bi trebalo moglo se prikupiti sredstva uz 25% dodatnih financija koje parlament želi dati mladim poljoprivrednicima u unutar okvira reforme ZPP-a. Zahvaljujem zastupnik to je sljedeći. Hvala vam. Ja ću se dotaknuti nečega što smo često previdimo u ovom polju, ali vjerujem da je važno za održivu poljoprivredu. Istraživanje inovacije. Istraživanje u poljoprivredi u Europi je vrlo fragmentirano. Većina postojećih mjera bavi se nekim temeljnim istraživanjima, a, istraživanjima, a ne mogućim primjenama na samim gospodarstvima. Dakle, mislim da bismo trebali znanstveni za znanstvenu i poljoprivrednu zajednicu približiti kako bismo se pobrinuli da obogatimo jedan konkurentan poljoprivredni sektor i to sve u skladu sa očekivanjima društva za zaštitu okoliša. Dakle, što vi planirate kako biste promicali istraživanje i inovaciju u europskoj poljoprivredi i kratkoročno i srednjoročno? Slažem se da transfer znanja, istraživanje inovacija su sve ključni faktori za poboljšanje produktivnosti e, kada imamo e, slabe resurse za poljoprivredu. E, imamo program koji se bavi sigurnosti hrane u nadolazećem razdoblju. Mislim da 3,2 milijarde eura je na raspolaganju, što je znatno, ali ti izazovi socijalni uključuju i prehrambeni sustav i istraživanje mora i industrija koja se temelji na biološkoj tehnologiji, tako da će se proračun morati raspodijeliti na mnogo toga. Ali sa horizontom 2020 bismo mogli, e, mogli bismo ga dobro iskoristiti u smislu istraživanja inovacije i pomoći institucijama za istraživanje u poljoprivredi e, koji pokazuje da je to dobar put prema napred i da se ovako možemo pobrinuti, da možemo mladima pomoći, da možemo nove ideje, inicijative, e, inovacije ponuditi u trenutku kada imamo sve manje resursa. Ja bih dakle rado podržao sve mjere za to u programima za ruralni razvoj također postoje mjere za pomaganje ljudima u ruralnim područjima kako bi sklopili partnerstva, inovativna partnerstva i zajedno ćemo surađivati sa parlamentom kako bismo ostvarili programe koje možemo ponuditi državama, članicama da iskoriste fondove i nadamo se na inovativan način kako bismo ostvarili ove ciljeve koje ste spomenuli. Započet ćemo sa desetim krugom pitanja. Gospodin Erdaš ima riječ. Zahvaljujem. Porast eh, zemljišta koje se navodnjava eh, je važan u Mađarskoj. Eh, primjerice imamo dovoljno vodnih resursa za navodnjavanje, a u budućem planu za razvoj u Mađarskoj planiramo se nastaviti baviti s tim problemom. Zatražio bih potporu vas i komisije da to i ostvarimo. Tri konkretna pitanja. E, smatrate li da je važno povećanje zemljišta koje se navodnjava? Zatim uz fondove ruralnog razvoja koje dodatne europske fondove biste upotrebili za e, uvođenje novih sustava navodnjavanja i koje biste stvarne mjere proveli kako biste uveli nove sustave u smislu iskorištavanja fondova za ruralni razvoj. Vaše pitanje zapravo su predstavlja sjever i jug Europe, e, jer potrebne su mjere kojima ćemo se pobrinuti da postoji dovoljna količina i kvaliteta vode, i to za proizvodnju hrane, i države članice i regije imaju po prvi puta priliku podržati ulaganje u navodnjavanje kroz razvojne programe. Dakle, po prvi puta imate novi izvor financijske potpore poljoprivrednicima i regijama kako bi sami podnijeli prijedloge za, rural, za razvoj ruralnih područja, za navodnjavanje konkretno. Dakle, to je potpora opreme za navodnjavanje na gospodarstvima, infrastruktura ili za poboljšavanje postojećih e, sredstava ili za nova područja. E, naravno, postoje određeni uvjeti za to, ali ti uvjeti svakako privode kraju e, nesigurnost e, koju sam siguran da su vaši glasači do sada imali. Dakle, također ovo je u skladu sa direktivom o vodnim okvirima i uvjeti koji za ovo postoje su razmjerno laki u područjima gdje već postoji dovoljno vodnih resursa. U područjima gdje je voda problematična uvjeti su mnogo stroži, a nadam se da će države članice prihvatiti tu fleksibilnost kako smo se pobrinuli da nova područja aktivno počnemo koristiti za proizvodnju hrane. Zahvaljujem zastupnik Šanik. Hvala vam predsjedatelju. Dakle, jutros smo mnogo govorili o funkcioniranju ZPP-a, a možda bismo nešto trebali reći i o ciljevima ZPP-a. Siguran sam da nisam jedini koji misli da zajednička poljoprivredna politika je pretežno smjerena na proizvodnju dovoljno kvalitetne hrane e, pri razumnim poštenim cijenama u Europi. Dakle, hranimo 500 milijuna europljenja, no nažalost gotovo 100 milijuna europljena su na rubu neishranjenosti i mađarska vlada je nametnula 27% poreza na prehrambene proizvode. Jeste li to znali? Dakle, cijena hrane i sigurnost opskrbe jest socijalno pitanje, osobito trenutnim eh, uvjetima, a ljudi žele iskoristiti svoja socijalna prava. Moje pitanje je osjećate li se vi odgovornim i koje mjere planirate ponuditi kako bi se kraju privela eh, neishranjenost u Europi i kako bi se osigurala opskrba hranom. Kao bivši ministar zaštite okoliša u Irskoj sudjelovao sam u klimatskim pregovorima koji su uključivali prehranu unutar platforme iz Durbana prije dvije godine, tako da u potpunosti e, poštujem e, vašu argumentaciju. To je važno pitanje koje mnogi često ignoriraju unutar rasprava o prehrani. Imamo 780 milijuna ljudi diljem svijeta e, koji su gladni. Iako znamo da na planeti imamo dovoljno hrane. Ono što se dogodilo sa porezima, tu ja ne mogu ništa, mislim da to znate, radi se o političkim prioritetima unutar država članica, E, kada se radi o nametanju dodatnog poreza na hranu. Mnoge države članice ne oporezuju uopće hranu. No, eto, ja ne mogu ni na koji način e, temeljiti svoje opaske na onome e, kako mislim da bi trebala izgledati fiskalna politika bilo koje države. No, loša ishrana mi je vrlo bliska i to ima veze sa diversifikacijom tržišta također, jer neka tržišta će moći iskoristiti izvozne mogućnosti iz Europe, drugi neće ili će im trebati dodatna pomoć za tako nešto. Dakle, tu se otvaraju pitanja multilateralnih ugovora, no ja sam zainteresiran za usklađivanje, pojednostavljivanje, smanjenje administracije za proizvodnju hrane i to da se međusobno poštuju prava potrošača. I zatvaram, otvaram 11. krug sa jednim govornikom, gospodinom Kalinovskim, koji ima riječ. Hvala vam lijepo. Čuli smo cijeli niz pitanja danas eh, o posljedicama eh, zabrane uvoza u Rusiju, problemima konkurencije zbog nejednakih plaćanja, a moje pitanje je kako doživljavate budućnost biogoriva prve generacije u Europskoj uniji? E, biogoriva koje su trebala smanjiti emisije CO2 i stvoriti nova radna mjesta i isto tako pružiti dodatan prihod poljoprivrednicima. No, sve više komponenti u biogorivima na tržištima Europe koji dolaze iz trećih zemalja i prije dvije godine komisija je predložila da se smanji ciljevi za korištenje biogoriva u prevozu u prometu za 50%. Koje je dakle vaše mišljenje o promjeni prenamjeni zemljišta za proizvodnju biogoriva? Dakle, što mislite o biogorivima koji se proizvode iz e, komponenti koje dolaze iz Europske unije naspram onih iz trećih zemalja? Rasprava o biogorivima je se promijenila tijekom proteklih godina. Ljudi su najprije bili vrlo entuzijastični o proizvodnji prije deset godina i kao član Iskog parlamenta znam da je bilo veliko uh, lobiranje iz mojih prijatelja iz zelene stranke što se tiče proizvodnje biogoriva, no to se promijenilo kada je uh, se uvidjelo da to istiskuje proizvodnju hrane. Dakle, potrebno je uspostaviti jednu ravnotežu biogoriva uh, kao alternativni oblik su alternativni oblik korištenja energije i moramo uzeti u obzir obnovljivu energiju kada govorimo o klimatskim promjenama. Ukoliko se ne diversificiramo u takva područja, nećemo biti u prilici e, stvoriti energetsku neovisnost uz neovisnost prehrambenih proizvoda, a to je ono što želimo. zbog toga me novi zabrani predsjednik Juncker zamolio da ja izvještavam dva podpredsjednika. Jednoga gospodina Katanjana koji se bavi gospodarskim aktivnostima i s druge strane e, kolegici iz Slovenije koja će se baviti energetikom. Dakle i hrana i energetika, to je sve međusobno povezano i moramo imati jednu horizontalnu raspravu o tome kako ćemo zapravo moći ispuniti ciljeve za neovisnost hrane, ali kako to može doprinijeti i energetskom sektoru.